președintă. Dobar dan, želim svima. Nastavljamo sa zasjedanjem. Najprije zapisnik jučerašnjeg, jučerašnje sjednice su dostupni ako nemate prigovora ili komentara možemo ih smatrati usvojenim. Prva rasprava danas poslijepodne jest izjava